nasilja nad e, migrantima. Riječ ima gospodin ministar Schmidt u ime vijeća. Izvolite. Okay. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Uvaženi zastupnici i zastupnice, na samome početku našeg predsjedanja aktivno smo se angažirali u analizi i potrazi za rješenjima humanitarne krize do koje je došlo zbog migracijskog toka. Pokazali smo se odlučni i bez odlaganja smo odlučili pronaći efikasne solidarne mjere koje ujedno i poštuju ljudska prava. Politika koju provodi vijeće želi kombinirati sav trud u smislu zaštite ljudskih prava kako bi se osigurala zaštita za one koji imaju pravo na međunarodnu zaštitu, a da se istovremeno poboljša kontrola nad vanjskim granicama te se na taj način osigura sigurnost osoba koje žive na teritoriju Europske unije. Poštovanje temeljnih prava u samom je srcu migracijske politike Europske unije i zajedničkog sustava azila u Europskoj uniji. Moramo na efikasan način reagirati na humanitizu i jamčiti prava, zaštitu prava svima onima koji imaju pravo na međunarodnu zaštitu, a u skladu s preuzetim međunarodnim obvezama. Što se pak tiče zadržavanja, pritvaranja, osnovno pravilo međunarodnog prava i europskog prava jest da neki migrant kao i svaka druga osoba ima pravo na slobodu. Pritvaranje može biti samo nešto što se koristi u izvanrednim okolnostima i ne može biti nasumično. Do njega dolazi uz vrlo jasne razloge i u specifičnim situacijama. Te su situacije u instrumentima pravne stečevine koja se bave, koji se bave azilom vrlo jasno opisani i e, zna se na što imaju pravo tražitelji azila. Direktiva predviđa opća pravila koja države članice mogu primjenjivati Naime, pritvor se koristi samo ako druge mjere koje nisu mjere prisile već jesu primijenjene, radi se o članku 15. stavku 1. Svaki pritvor mora trajati što je kraće moguće i ne može se produživati duže od E, potrebe e, drugim riječima ne može se produživati već se mora odmah prijeći na provedbu mjera udaljavanja s teritorija na što efikasniji način također nikoga se ne može staviti u pritvor samo zato što je zatražio međunarodnu zaštitu Pritvor i zadržavanje može se koristiti samo kada je to nužno i temeljem e, situacije koja se procjenjuje od slučaja do slučaja i to samo u onim slučajevima kada druge mjere prisile koje nisu toliko teške nisu efikasne. Pravila Europske unije koje provode države članice moraju jamčiti e, zaštitu prava migranata e, na svim razinama. To države članice moraju provoditi. Na Europskoj komisiji kao čuvarici e, ugovora jest da poduzme odgovarajuće mjere. Kako bi se poboljšala efikasnost e, sustava, Vijeće je u više navrata u proteklih nekoliko mjeseci naglasilo da korištenje pritvora ne može biti mjera koja se redovito koristi, već samo posljednja mjera kada su sve druge istrpljene ne može se koristiti prije nego što su iskorištene ostale mjere i samo se može koristiti u situacijama kada te druge mjere nisu moguće. 9. studenog vijeće je odlučilo da države članice u slučajevima nedostatka suradnje od strane migranata koji su došli u Europsku uniju mogu iskoristiti instrumente koji su na raspolaganju u pravnoj stečevini. To mogu biti određene mjere prisile, uključujući i pritvor koji ne prelazi razdoblje koje je duže za okončanje odgovarajućeg postupka. Sve to moguće je samo ako vlasti u potpunosti poštuju temeljna prava i pravo e, nerefulmana odluka vijeća vezano uz premještanje 120 tisuća osoba iz Italije i Grčke predviđa da države članice u slučajevima kada dobrovoljni povrat nije moguć i kada ostale mjere iz direktive o povratu nisu primjenjive mogu koristiti mjere pritvora u skladu sa predmetnom direktivom i mogu primjenjivati te mjere efikasno i u slučaju hitnih situacija. U tom kontekstu želim naglasiti da migranti nemaju pravo odabira mjesta zaštite i traži se od njih puna suradnja kako bi e, sistem premještanja funkcionirao. U konačnici želio bih reći da kada se radi o uporabi sile, posebice prilikom uzimanja otisaka prstiju, želim skrenuti pozornost E, na e, popis osnovnih elemenata takozvanu check listu koja je donesena 22. listopada ove godine. Zaključno, dozvolite da kažem da je pitanje pritvora i dalje važno pitanje čija izvanredna narav mora biti stavljena u prvi plan i mi ćemo nastaviti izbliza pratiti razvoj toga pitanja te ćemo također uzeti u obzir sudsku praksu europskog suda vezano uz to pitanje. E, očekujemo zaključke i presude u nekoliko važnih e, predmeta u skorije vrijeme. Hvala. Hvala lijepa gospodine ministre. A sada u ime komisije riječ ima povjerenika Vramopulos. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Molimo vas mikrofon. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, komisija se u potpunosti slaže s Europskim parlamentom da treba ispuniti cilj potpunog poštovanja naše politike zaštite ljudskih prava i ljudskog dostojanstva. To je nešto što je bilo u samoj srži rasprave prije nekoliko minuta kada smo razgovarali o godišnjem izvješću vezano uz zaštitu ljudskih prava i demokraciju. To je također ključno pitanje kada se radi o tražiteljima azila. Imajući to u vidu, e, recimo nešto o samoj temi ove rasprave, što je pritvaranje i uporaba sile protiv tražitelja azila. Pravo na slobodu i pravo na sigurnost jest e, temeljno ljudsko pravo. Pravo na azil je također temeljno ljudsko pravo. U proteklih nekoliko mjeseci, kao što se sjećate, mnogo smo truda uložili kako bismo komunicirali na svim stranama i kako bismo prenijeli poruku da je važno poštovati odredbe, zakonske odredbe e, europskoga prava. To vrijedi apsolutno za sve aspekte zakonodavnog okvira koji se odnosi na sustav azila. Znamo također kakva je situacija sa pravilom neform, e, reformana i e, poštovanjem načela razmjernosti. Drugim riječima, osobe koje ne iskažu e, zahtjev ili želju za zaštitom međunarodnom zaštitom i koje na to nemaju pravo mogu se vratiti u zemlju u skladu sa, u drugu zemlju, odnosno u inicijalnu zemlju u skladu sa propisanim postupcima. Izuzetno je važno da se tijekom e, tražitelja azila i migracijskim tijekom upravlja na adekvatan i zakonit način. Dozvolite mi da vas podsjetim što traži europski zakonodavni okvir direktiva e, o azilu e, koja je usvojena tijekom suzakonodavnog postupka jasno kaže da je vrlo važno uspostaviti adekvatnu ravnotežu između poštovanja prava i obveza. Od ključne je važnosti stoga da osobe budu pritvarane samo u potpunom skladu s propisanim pravilima. Pritvaranje se može koristiti jedino i samo kao mjera kad sve druge već jesu iscrpljene i kada su sve alternative pritvaranju razmotrene i pokušane. Svi se slažemo da se osobu nikada ne bi smjelo pritvoriti samo zato što ta osoba, bila ona muškarac ili žena, jeste tražitelj azila. Istovremeno, kada postoji visok rizik bijega, država članica treba pritvoriti migranta i to na način koji je nužan i razmjeran. Direktiva o uvjetima prihvata također propisuje uvjete pritvora tražitelja azila koji moraju u potpunosti poštovati e, ljudsko dostojanstvo i potrebe tražitelja azila. Imati solidan zakonodavni okvir međutim samo je pola rješenja. Ono što je sada bitno jest osigurati korektnu provedbu, odnosno prijenos tih pravila e, u države članice i u provedbi komisija pozorno prati e, na koji način poštuju države članice odredbe Europske unije vezano uz tražitelja azila. Očekuje se e, da E, se poštuju odredbe iz direktive e, koje su trebale biti ispoštovane do srpnja 2015. E, komisija je poslala pismo upozorenja svim državama članicama koje nisu prenijele odredbe iz predmetne direktive u svoje zakonodavstvo. Očekuje se da države članice pokažu da u praksi promjenjuju odredbe iz te direktive. Europska komisija također je dala smjernice državama članicama kako bi olakšala sustavno uzimanje otisaka prsti od migranata. Glavni cilj je zajamčiti bolje upravljanje migracijskim tokovima putem bolje provedbe uredbe o Eurodaku, istovremeno u potpunosti poštujući temeljna prava migranata. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, hvala vam lijepo na pozornosti. Želio bih eh, vas zamoliti za razumijevanje kao što znate, prethodna rasprava je trajala nešto duže od planiranog i ja nažalost moram uhvatiti posljednji let za Berlin za pola sata. Gospodin Stilianides će me zamijeniti i će prisutan na raspravi. Hvala lijepa gospodine povjereniče. Sada idu govornici za klubove zastupnika. E, prvo dvije minute gospođa Holmajer. Gospodine povjereniče, drage kolegice i kolege, najprije e, želim zahvaliti na ovom kratkom pregledu. Ono što je meni osobito važno je da kod nas u Europskoj uniji postoji niz zemalja članica e, gdje se nedovoljno vodi računa o poštivanju ljudskih prava migranata i izbjeglica. Nema nikakvog razloga za primjenu e, nasilja ili čak za zatvaranje e, tih osoba u e, ustanove koje su slične zatvoru ili čak gore od zatvora gdje nema dovoljno hrane, dovoljno pića, nema medicinske skrbi, e, loši su sanitarni uvjeti i čak se primjenjuje suzavac. To se e, djelomično dogodilo u Grčkoj, može se dogoditi i u drugim e, zemljama članicama Europske unije i moram reći uza sve što E, možemo misliti o tome mora e, se uvesti red u naše postupanje prema e, osobama koje dolaze u Europsku uniju možemo diskutirati o svim proceduralnim stvarima ali ovo nije nešto o čemu se može raspravljati sigurno da je važno na vrijeme početi sa ispravnim širenjem ispravnih informacija e, mnogi se boje registracije i ne žele e, da ih se registrira tako da je potrebno širiti informacije o tome osobito što se tiče djece jer veliki broj djece je jednostavno nestao i oni mogu postati žrtve organiziranog kriminala koji ih može e, doista na najgori mogući način i za u najgore moguće svrhe iskoristiti iskorištavati. Dopustite da u tom pitanju e, svi skupa e, ujedinemo napore i surađujemo. Hvala lijepa gospođo Holmer, a sada gospodin Guerrero Salom u ime Kluba zastupnika SID. Hvala kako bi se ostvarilo ono što su rekli kolega Šmit i kolega gospodin Avramopoulos, a to je da je lišavanje slobode samo iznimka i da se to može raditi samo slučaj po slučaj, da mora postojati opravdanje, da ne smije postojati e, e, znači neka druga mjera, nego da se moraju poštivati međunarodno e, ljudsko pravo. I ovdje mi zapravo ne raspravljamo o tome danas ali istina je da danas situacija nije takva i upravo zato moramo raspravljati. Ima zemalja koje podižu zidove, a imaju pak druge koji su uspjeli na agresivne načine e, e, organizirati prihvat e, tih izbjeglicama i postoje neke države koje primjenjuju neku vrstu policijskog nasilja. A razlog nije maltretirati one koji su lišeni slobode u tom trenutku, nego je bitno odaslati po poruku e, svima onima koji dolaze iz tih zemalja, znači svima onima koji su još ostali u tim zemljama, da ih obeshrabrimo da dolaze ovamo tražiti azil zato što ih se e, tako tretira. Dakle, o tome raspravljamo i to je situacija kakvu mi moramo promijeniti. Dublin neće riješiti problem. Mi se svi slažemo da moramo pronaći nove zakone i nove propise koji će nam omogućiti da reguliramo tu situaciju na drugačiji način. Ono što je istina, a to je da humanitarna načela ne smiju biti napuštena kada je riječ o zaštiti osoba koje bježe u nekim slučajevima od rata zato što ih mogu upiti, a u drugim slučajevima od gladi koja ubija ili jednako ili još intenzivnije od samog rata. I zato države članice su te koje moraju osigurati prikladno upravljanje i provođenje te politike ezila, azila e, koju su tako velikodušno opisivali i predstavnici vijeća i komisije, ali države članice, neke od njih, to još uvijek ne poštuju. Hvala lijepa. U ime kluba zastupnika ECR riječ ima Timothy Kerhop na jednu i pol minutu. Gospodine predsjedatelju, znam da sam ovaj tjedan to ponovio već, već više od nekoliko puta ovog tjedna, ali e, točna provedba pravila je vrlo važna u kontekstu izazova s kojima se suočavamo i što su ti izazovi veći, to je točnija provedba važnija. Naime, imali smo prilike čuti da se neke države članice zapravo klone točne provedbe propisa i znamo da je komisija trebala učiniti mnogo, mnogo više i prije eh, da bi se to promijenilo. Razumijemo da države članice ponekad ne mogu e, rasporediti odgovarajuća sredstva vezano uz potrebe koje se javljaju uz poštovanje ovih e, odredbi, ali izuzetno je važno da se držimo odredbi koje se odnose na poštovanje ljudskih prava. Ako se zaista želimo baviti na efikasan način migracijskom krizom, vrlo je važno da uspostavimo adekvatnu kontrolu na vanjskim granicama. Dakle, kontrola nad granicama, uzimanje otisaka prstiju, poboljšanje uvjeta pritvora, sve su to teme o kojima treba govoriti i krajnje je vrijeme da Europska komisija snažno počne podsjećati neke države članice da i one moraju igrati prema dogovorenim pravilima pokušajmo zapravo prije nego što krenemo dalje e, se pobrinuti da se poštuju e, odredbe koje već imamo na snazi. Hvala, imate plavi karton od gospodina Ekera. Hoćete li ga prihvatiti? Hvala lijepa. Govorite o migracijskoj krizi. Migracijska kriza mogla bi se riješiti ako bi se dovelo u pitanje slobodno kretanje osoba i David Cameron je to zapravo imao priliku to učiniti. Sjećamo se onog govora gdje je spominjao kako će to dovesti u pitanje, onda kad je kucnuo čast jednostavno se povukao. Zašto je to učinio? Zašto nije dao priliku da se to pitanje riješi jednom zauvijek i da se pozove na odgovornost Europska unija? Smijem li samo reći da je to zapravo malo patetično? Ja nisam, gospodine predsjedatelju, imao vremena da govorim općinije o migracijskim pitanjima. Imam apsolutno povjerenje u vođu svoje stranke i e, čovjeka koji je na čelu Ujedine kraljevine da će biti u stanju govoriti o e, zahtjevima koji će biti u korist e, ne samo Ujedinjene kraljevine, već i upravljanja migracijskim tijekovima e, u Europskoj uniji u budućnosti. I zaista je tužno čuti ove pokude od strane konzervativnih stranaka. Mislim da to jednostavno ne pogoduje konstruktivnoj raspravi koja nam treba u budućnosti. Hvala. Hvala lijepa. Dvije minute. U ime Alda Cecilija Wikstrom. Rasprava koja se vodi danas iznosna je prilika da se ponovno vratimo činjenicama. Ova rasprava zapravo postaje gotovo nadrealnom iz dana u dan. Najeklatantniji primjer je prijedlog e, predsjednika Europskog vijeća gospodina Tuska koji je iznio nedavno ideju da se sve tražitelje azila treba pritvoriti na 18 mjeseci da bi se utvrdilo jesu li oni potencijalni teroristi. Najbizarnija stvar je da on izgleda niti ne razumije da je to nešto što bi bilo u potpunosti protivno postojećim zakonodavnom okviru Europske unije. Dozvolite da to ponovim još jednom. Predsjednik Europskog vijeća predlaže da sve sve osobe koje traže utočište u Europi, koje bježe od rata i progona i od najmlađeg djeteta do najstarijeg muškarca ili žene trebaju završiti u izbjegličkim kampovima koji sliče zatvorima i da tamo trebaju provesti godinu i pol. To je nešto što nas podsjeća na najtemnije stranice u europskoj povijesti kojima se nikako ne želimo ponovno vraćati. Ja mislim da je zaista šokantno to čuti i to e, u krajnjoj mjeri. Mislim da se od gospodina Tuska treba zatražiti da se javno ispriča zbog takvih izjava. U medijima danas možemo vidjeti da se govori o e, izbjeglicama koji negativno, nezakonito ulaze u Europsku uniju. To nije samo opasno i netočno. Nije ni na koji način nezakonito ući u neku zemlju u svrhu traženja azila to je priznato ljudsko pravo u svim državama članicama Europske unije. Dakle, kada bismo surađivali bili bismo u stanju pružiti utočište onima koji su u potrebi ali umjesto toga mi smo jednostavno u javnoj raspravi prepustili mjesto galopirajućem nad situacija problemi koje imamo nisu zapravo rezultat eh, migracija već e, nacionalističke propagande koja efikasno sprečava primjenu europskog rješenja. Mislim da je krajnje vrijeme da shvatimo da je najbolji način za rješavanje ovoga problema zajednički rad. Hvala. Imate plavi karton od e, gospodina Kazimira Ježdovskog. Jeste li spremni odgovoriti na pitanje? Izvolite. Ne vi, gospodine Bonano, vaš kolega kojem sam dao riječ. Hvala lijepa. Gospođo Wikstrom, mislim da ste zapravo vrlo pristrani. Mislim da niste točno prenijeli riječi predsjednika Europskog vijeća. Rekli ste da on predlaže taj drakonski postupak, ali ako vam se ne sviđa ono što on predlaže, što biste vi rekli? Kakav postupak biste vi predložili? Jer nitko neće prihvatiti automatsko pruženje dobrodošlice svim migrantima migrantima niti će pristati na to da se sve automatski kvalificira kao tražitelje azila kako biste vi osigurali sigurnost Europi. Moj prijedlog je vrlo jednostavan i zapravo odražava stav velikog dijela odbora LIBE, čiji sam koordinator. To je podjela odgovornosti, ključ za distribuciju po državama članicama koji se temelji na kvantitativnim podacima kao što su primjerice broj stanovnika, BDP, stoba zaposlenosti i tako dalje. Također, treba uzeti u obzir da zemlje koje su najviše učinile za e, izbjeglice do sada, poput Švedske, Njemačke i Austrije, moraju svoj dio tereta podijeliti s drugima. Krajnje je vrijeme da države članice koje do sada nisu preuzele odgovornost zapravo naprave taj iskorak. Jer danas imamo jednu situaciju, a sutra će ta situacija biti drugačija i mislim da ako promijenimo svoj stav, svi ćemo ojačati u zajedništvu. U ime ljevice Huaristi Albanci, izvolite. Zahvaljujem. Prije mjesec dana razgovarali smo sa mladim Afganistancem na granici između Bugarske i Srbije i on je prošao kroz pakao u Bugarskoj. Ja želim sada prijaviti e, zlouporabe e, i upotrebu sile bugarske policije protiv migranata. Dakle, to su e, ljudi koji su svjedoci udaraca koje su pretrpjeli u Bugarskoj. Amnesty International je taj koji ih je prijavio sve te slučajeve i prikazali su modrice i također ugrize pasa policije na migrantima. E, to su, u takvim su uvjetima došle neke osobe koje su prošle kroz Bugarsku, morali su ostaviti svoje otiske prstiju i onda su ušli u Serbiju i tamo su neki također bili izloženi udarcima. E, te su osobe danas pritvorene, oni su ponekad ti e, koje se tuku i kojima se kradu novac i vrijednosni predmeti E, također žive u groznim e, zdravstvenim uvjetima, higijenskim uvjetima te također e, nemaju vode ni hrane. Evo pokazat ću vam sliku nekih Afganistanaca koji se odmaraju u šumi i također neke od slika centara za prihvat u Bugarskoj. To se ne smije događati nigdje, niti u Uniji, niti nigdje drugdje, ali događa se ovdje. Ovdje govorimo o Bugarskoj, govorimo o policijskom nasilju, govorimo o korupciji, govorimo o nasilju na gronicama i vraćanju sa granica. E, govorimo o politici azila koja ne zaslužuje to ime. Ti su e, slučajevi neprihvatljivi i zahtijevamo neovisnu istragu. Imamo plavi karton. Da li ste spremni odgovoriti na pitanje? Izvolite. Gospodine Čambaski. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. E, kolega, mislim kao prvo da ove optužbe nisu točne. E, Nadalje radi se o Afganistancima, a ne o Sirijcima. E, dopustite da vas pitam, kada ste posljednji put bili na e, bugarsko-turskoj granici i gdje ste se osobno uvjerili kakva je tamo situacija? E, upozoravam vas da je to vanjska granica Europske unije koja se mora štititi, a podsjećam na događaje u Parizu. Zahvaljujem, ali Afganistanci su također osobe kao i sve druge i e, ova politika se ne odnosi samo na Sirice, nego se odnosi na sve koji traže utočište u Europskoj uniji. Dakle, morate pročitati izvješće koje je e, e, izdano, koje je doneseno i morate se suočiti sa stvarnošću. u ime kluba zastupnika Zelenih na dvije minute riječ ima gospođa Sargentini. Zahvaljujem. Novine e, sa druge strane ocena govore o Donaldu Trumpu koji je kandidat za republikansko kandidate koji bi htio zatvoriti američke granice e, od muslimana zbog onog incidenta u San Bernardinu. E, evo on sada sve muslimane smatra e, sumnjivima. Mi imamo također i našeg Donalda, Donalda Tuska, predsjednika Europskog vijeća. Naš Donald je taj koji je e, u e, znači e, intervju za europski tisak izjavio da migranti moraju biti 18 mjeseci u pritvoru kako bi se utvrdio njihov identitet. Ovdje nije samo o tome da bismo tako povećali tu migracijsku krizu, nego se radi i o sigurnosnim mjerama. Međunarodna pravila predviđaju 18 mjeseci kao nekakav rok dok se ne zaključi screening. Evo to je ono što je on izjavio. Dakle, ono što mene ovdje brine je način na koji Donald Tusk doživljava imigrante. Njih on smatra prijetnjom sigurnosti. Nema baš previše razlike od onoga što kaže Donald Trump. Što, koja je razlika između njihovog i našeg Donalda? Razlika je u jeziku. Trump je taj kojeg se smatra junakom među, konzervativcima upravo zbog jezika koji koristi, zbog načina izražavanja. On koristi jezik e, E, kojim se zapravo krši članak 1 konvencije i njegova stranka je reagirala u e, Americi, a ovdje kod nas Renzi i Hollande nisu ništa rekli. Donald Tusk daje grozan primjer i samo si je strah među narodom. Evo gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, gospodine Schmidt, vi svi znate e, kakva je situacija, ali čini se da Donald Tusk ne zna. Možete li nam vi, gospodine Schmidt, e, razjasniti stoji li Luksemburg iza izjave, e, znači podržava li tu izjavu predsjednika Europskog vijeća i hoće li to, taj, to pritvaranje imigranata biti nešto što ćemo čuti kao prijedlog na e, sutrašnjem samitu, kao poklon za Božić? jer Tusk ovdje računa na tu ravnodušnost država članica i e, neće se to, on samo čeka da to prođe, ali neće proći. Mi svi dobro znamo da ne smijemo očekivati ništa od Donalda Tuska niti prije niti poslije Božića. Hvala lijepa. Imamo plavi karton. Gospođa Atkinson želi postaviti pitanje. Izvolite, gospođo, zar ne mislite da Renci, Tusk i čak i gospodin Cameron zapravo slušaju e, ljude koje predstavljaju? Oni to nisu isisali iz prsta, oni zapravo e, predstavljaju građane koje predstavljaju. Prije nego što odgovorite. Podsjećam kolege da se e, plavi procedura sa plavim kartorom e, da je predviđena za pitanja, ne za komentare. Međutim, izvolite odgovorite na pitanje. Mislim da je pitanje, zar se ne slažete sa mnom gospođo? I moj odgovor je ne, ne slažem se. E, mislim da također vaš premijer mora e, biti dovoljno pošten i čestit e, a, i da mora biti protiv prijedloga da se zatvara izbjeglice jer nije E, dopustivo zatvarati te ljude to će samo dovesti do još više terora u Europi. To je moje mišljenje. Hvala. A sada na dvije minute u ime e, kluba zastupnika FDD gospođa Diana James. Izvolite. Hvala lijepa. E, logična i koherentna politika u području migracija je trenutno u fokusu naše pozornosti e, jer e, suočeni smo sa ogromnim priljevom izbjeglica. Međutim, samo neki od njih su pravi tražitelji azila, odnosno izbjeglice, a e, mnogi se samo pretvaraju da su to. E, nametanje kvota i nerazumnih rokova kako bi se razriješila ova kriza samo su pogoršali probleme koji su e, uzrokovani zapravo nerazumnim pozivom kancelarke Merkel dakle radi se o tome da, da su sada čak i Njemačka i Švedska zapravo e, suočene sa prevelikim brojem izbjeglica i velikim problemima zbog broja izbjeglica koje su primili. U Jedinoj kraljevini e, E, predloženo je našeljavanje, naseljavanje 200 izbjeglica oko Čičistera, ali e, taj je prijedlog e, prihvaćen sa nepovjerenjem i skepsom. Mi moramo voditi računa o mišljenjima naših građana ne možemo imati e, autoritarne, diktatorske politike i nametati e, takve odluke. A sada što se, e, a tamo gdje se dogodilo zadržavanje, odnosno primjena nasilja, to svakako zaslužuje osudu. Evropska unija mora učiti iz svojih grešaka i biti u stanju promijeniti smjer kojim ide i radikalno. Moramo E, za, svakako zaustaviti primjenu naste, nasilja, ali jednako tako nametanje e, odluka koje nitko ne prihvaća i moramo reći gospođi Merkel da mora promijeniti svoju politiku koja je e, izazvala cijelu ovu krizu. Hvala lijepa. Sada na jednu minutu riječ ima Viki Mayer. Zahvaljujem predsjedniče. Stotine tisuća tražitelja azila, azila u prošle godine je ušlo u Europsku uniju. To je e, tsunami koji je pogodio moju zemlju. U Nizozemsku je ušlo više migranata nego 2013. E, i 14. zajedno. Evo, koje su posljedice? Posljedice su da moramo na neki način spriječiti takav daljnji priliv, odnosno e, obeshrabriti ga. Ali činjenica je da postoje situacije u kojima se prema tim tražiteljima azila e, loše postupa i ne smijemo ići u smjeru stavljanja u pritvor. Kada govorimo o sigurnosti nizozemskih e, građana moramo biti jako oprezni e, zato što ipak možda postoji prijetnja među tražiteljima azila koji nisu registrirana. Ali to je registrirano, to je ono čemu moramo mi odlučivati, a ne Europska unija. Nizozemska mora zatvoriti vlastite granice. Hvala. Hvala lijepa. Sada na dvije minute riječ ima Marija Gabriel. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Spomenuto je ime Bugarske. Bugarska naravno snosi veliku odgovornost jer je jedna od zemalja koje su na vanjskim granicama Europske unije. Bugarska eh, usko surađuje i sa europskim i sa međunarodnim institucijama i poduzima mjere koje su u skladu sa europskim međunarodnim pravom. Eh, kao prvo moramo uvijek upotrebljavati jednu te istu metodologiju kada e, procjenjujemo e, nacionalne sustave i sastavljamo izvješća što međutim ovdje nije slučaj mi ne primjenjujemo e, jedinstvenu metodologiju a one koje se optužuje mora se nazvati imenom kao drugo, e, u Bugarskoj postoji odbor koji e, nadzire e, situaciju i poštivanje propisa i pravila. U veljači 2015. odlučeno da će se provoditi inspekcije na granicama, a te inspekcije nisu našle nikakve problematične, problematične prakse. Dakle, moramo barem poštivati naše vlastite agencije kao što je na primjer Frontex. Nadalje, e, e, naši e, službenici prolaze kroz trening prije, jednu obuku prije nego što počnu raditi sa izbjeglicama, a nadalje formalna procedura podizanja tužbe protiv zemlje članice zbog kršenja e, europskog e, zakonodavstva e, mora se e, učiniti u skladu sa e, odgovarajućim zakonima. To je jedini način da se postigne objektivnost. I konačno, naša uloga, dragi kolege, je od ključne važnosti. Odbor Libe je poslao delegacije u te zemlje kako bi ustanovili činjenice, ali iznad svega one zemlje koje ulažu toliko velike napore, njima treba dati pomoć i podršku, a ne ih optuživati i proglašavati krivcima. Hvala lijepa. Gospodin Weidenholz sada ima riječ. Hvala lijepa. Mi ćemo se proteklom godinom 2015. još dugo baviti. To je bila godina gdje smo bili suočeni sa najvećim priljevom izbjeglica e, od drugog svjetskog rata i nikad više ništa neće biti kao što je do sada bilo. Sada imamo e, žičane ograde na granicama, doživjeli smo i primjenu nasilja e, protiv izbjeglica. Mnogo toga moglo se izbjeći da smo udovoljili zahtjev zahtjevima ovoga doma. E, mi smo govorili o holističkom pristupu, o diferenciranom pristupu, mora se razlikovati migraciju i izbjeglištvo i E, progone međutim sve se to trpa u istu vreću iako su nam tu potrebni različiti instrumenti i problem je e, što pritom e, gubimo se pritom gubi smisao postupka traženja azila moramo garantirati fer i poštene postupke odlučivanja o zahtjevima za azil to je neophodno mi imamo direktivu o tome razgovarali smo već o standardima o tome e, da ne smijemo e, zatvarati izbjeglice u e, neke vrste zatvora, govorili smo već o djeci, o mladima i sigurno nismo govorili o sustavnoj primjeni nasilja. Ja se pitam zašto ovaj paket još nije implementiran u zemljama članicama. Vjerojatno E, se trebamo ozbiljno zapitati kako e, možemo nadomjestiti Dublinski sporazum nečim e, razumnijim i praktičnijim. Moramo dakle organizirati legalne načine ulaska u Europsku uniju i također se moramo zapitati kako se trebamo postaviti prema Turskoj jer naš dosadašnji, e, naše dosadašnje politika prema Turskoj je problematična. Hvala lijepa, riječ ima sada gospođa Helga Stevens, izvolite. Zahvaljujem e, predsjedniče. Dragi kolege, nakon napada u Parizu predsjednik Tusk je izjavio da ilegalni migranti moraju biti zatvoreni i pritvoreni koliko god je potrebno kako bi se prekontrolirao njihov identitet. Nažalost, jedan od atentatora koji je imao e, taj, e, tu putovnicu zapravo je e, ušao sa falsificiranom putovnicom u Europu. Ali istina je da teroristi također idu istim putevima kao i izbjeglice. Samo 30% pravih izbjeglica dolazi iz Sirije, a što je sa svima ostalima? I to mnogo govori o situaciji. šokantno je to da osobe koje, je li zaista šokantno šokantno da zadržimo osobe koje prelaze granicu samo zbog e, kontroliranja i utvrđivanja identiteta. Ako to ne napravimo, onda će to biti propuštanje granica bez kontrole. Zašto e, bi zapravo naše vanjske granice e, trebale biti mjesta na kojima se propuštaju svi? Zašto Grčka i Italija ne bi jamčile sa jačim znači zaštitom na granicama? Ovo može naš preblagi stav pogorša situaciju kako je moguće da u 21. stoljeću još uvijek moramo objašnjavati i posjećati države članice gdje leži koljevka demokracije da je nužno ne stavljati u pritvor djecu koja bježe pred ratom, koja bježe pred zvjerstvima koje neki od nas nikada nisu doživjeli. Mislim da je to neprihvatljivo. Pravo na slobodu, pravo na zaštitu protiv e, nasumičnog pritvora sastavni je dio temeljnih ljudskih prava i spominje se i u univerzalno deklaraciju o ljudskim pravima. To je nešto na što ima pravo svaki čovjek bez ikakvih izuzetaka. Nedavno smo zapravo čuli da se izbjeglice zapravo stavlja u pritvor. Određena izvješća govore o brutalnom postupanju i ja bih zapravo željela da mi neke kolege objasne kako gospodin Tusk, predsjednik Europskog vijeća koji predstavlja sve nas, uopće može učiniti ono što je učinio prije nekoliko dana, a to je rekao da izbjeglice treba držati u pritovu, pritvoru do 18 mjeseci nakon dolaska u Europu. Na taj način zapravo se jednostavno krše naša prava, temeljna prava koja mi neprestano iznova spominjemo u našim raspravama. Moramo se svi zajednički organizirati, imati efikasnu kontrolu na granicama, podijeliti međusobno zadaće. To je nužnost. Vrlo je važno da se zajamči dostojanstvo svih i svakog svakoga u europskom prostoru, a i izvan njega. Hvala. Dobar večer svima. Naš sljedeći govornik je kolega Bjork. Imate minutu i pol, izvolite. Tako Kolegica. Zahvaljujem. Također i moje izaslanstvo e, je na Balkanu e, susrela se sa različitim e, institucijama, organizacijama, sa graničnom policijom i sa migrantima. I možemo reći da je riječ o osobama koje imaju pravo tražiti azil u najvećem dijelu, imaju pravo biti prihvaćeni u Europi. Oni nisu znači e, ilegalni migranti i on, njih se ne treba pritvarati i njih se ne treba povezivati s nasiljem. Ali također smo dokumentirali i brutalnosti, te također i pritvaranja u Turskoj. Vidjeli smo da tražitelji azila e, koji su maloljetni također su završili u zatvorima, u pritvorima. E, osim toga, i zdravstveni djelatnici, su nam ispričali čitav niz e, slučajeva u kojima je bugarska policija provodila nasilje. Sada se pitamo što možemo napraviti da zaustavimo to nasilje. U redu, je da ist, da zapravo policija tretira e, migrante na taj način, je li to u redu? Kako možemo e, tražiti od Turske na tako blag način da zapravo okonča s takvim postupanjem prema e, izbjeglicama? Mi tražimo država članica i tražimo od komisije da izbjegavaju e, govore o Dublinu kada je riječ o Bugarskoj i tako dalje. Ja smatram da mi koji živimo u e, nekoj državi koja treba pružiti zaštitu, da smo mi ti koji ne bismo smjeli prihvatiti e, takva, takva postupanja. Kolegice, imamo jedno pitanje, plavu karticu za vas. Prihvaćate li pitanje? pitanje za vas. Prihvaćate li? Uvaženi gospodin Bonano. Neću da je to gubitak vremena. Per un minuto, grazie. Uvažena zastupnica Keller, minutu. E- Kolege, Pravo zastupnika prema poslovniku je prihvatiti ili ne prihvatiti pitanje. Ako neko ne želi, slobodan je to učiniti. Kolegica Keller, izvolite, imate jednu minutu. Hvala. Pogledala sam opis radnog mjesta gospodine Tuska. To se može naći na internetskim stranicama i tamo stoje olakšavanje kohezije i postizanje konsenzusa unutar Europskog vijeća. Nisam sigurna da gospodin Tusk često posjećuje tu internetsku stranicu vijeća da zna koji mu je opis radnog mjesta jer da je to tako, onda bi shvatio da ova izjava koju je dao medijima teško da doprinosi e, situaciji, odnosno pogoduje situaciji. Uh, apsolutno je nevjerojatno da daje prijedloge koji su protivni odredbama unutar Europske unije i protivni bilo kakvom putu za pronalaskom zadovoljavajućeg rješenja. To je protivno i onome što želi Europska komisija ja se toplo nadam da je gospodin Juncker održao jedan ozbiljan razgovor s gospodinom Tuskom i da ćemo uskoro imati više konsenzusa i da ćemo od našeg predsjednika vijeća zapravo čuti mnogo pomirljivije tonove. Hvala. Kolegica Ferrara, jedna minuta. Zahvaljujem predsjedniče. Ovaj izazov pred Europskom unijom je taj da pronađemo ravnotežu između slobode i sigurnosti. Sigurnost bi trebala biti instrument e, za postizanje sloboda i za jamčenje sloboda. To je temeljno pravo. Danas se čini da e, ta vaga je zapravo uvijek više nagnuta prema slobodi, odnosno prema sigurnosti na uštrb slobode. Ono što moramo napraviti, a to je da moramo identificirati sve tražitelje azila jer to je ono čime ćemo zajamčiti sigurnost europskih građana koji ih prihvaćaju. I također e, tako moramo e, zajamčiti i prava e, stranicima trećih zemalja koji traže da budu prihvaćeni. Dakle, koje je rješenje? Nije sigurno korištenje sile, ali je korištenje nekakvih drugačijih administrativnih sredstava. Vidjeli smo u Italiji negativne primjere u tim e, centrima za identificiranje gdje je došlo do pobuna upravo zbog e, okolnosti u kojima se zadržavaju ti migranti u tim centrima. I dakle koje je rješenje? Ono što e, pokret pet zvijezda predlaže je izmjena Dublina, uspostava humanitarnih koridora na način da te osobe budu već unaprijed identificirane i da se zajamči veća sigurnost za europske građane i veća sigurnost za građane iz država iz kojih dolaze. Kolega, kolegica Bizoto, imate jednu minutu. Zahvaljujem. Kada govorimo o imigraciji, Europa nam stalno ponavlja iste riječi. E, prihvat, solidarnost, integracija. E, talijanska vlada je e, tako je otvorila svoja vrata i odlučila je prihvatiti sve te znači nezakonite migrante. A što je Europa tako je napravila? Prvo je hvalila to veliko srce Italije koja je prihvatila tolike nezakonite migrante. A nakon toga im je onemogućila, znači nije im pružila pomoć da se suoči sa svim posljedicama. Sramite se svi. Sada pitam komisiju, zašto ne napravite centre za e, e, utvrđivanje identiteta tih osoba u Africi? Zašto se tamo ne utvrdi e, imaju li pravo tražiti azil ili ne? Zašto ne postoje ti centri za prihvat i registraciju u svim zemljama država članica Europske unije, a ne samo u Italiji? I zašto bi morali toliko umirati baš na zemlji kada su prema putu prema Italiji, na putu prema Italiji? Drage povjereniče, kada govorimo o Italiji, ako je napadate neće vam pomoći i neće e, zapravo pomoći, e, e, neće nam pomoći to da stalno potpomažemo one koji odlaze iz tih dijelova. Dakle, e, nije moguće da je s tim imigrantima sve, e, sve besplatno, a taljani su ti koji su na prosječkom štapu i koji nemaju osnovno za život, a migrantima dajemo sve besplatno. E, kolega Radev, dvije minute, izvolite. Благодаря, господин председател. Дами и господа, в редица свои доклади и оценки Dame i gospodo, u mnogim je izvješćima Europska komisija istaknula da je Europska komisija na braniku vanjskih granica Europske unije. Situacija na granici s Turskom je zapravo e, vrlo često opisivana kao dosta teška u smislu prvenstveno uvjeta za prelazak, radi se o teškom terenu. Očekuje se da se međutim izdvoje potencijalni teroristi, kriminalci, ali da se pomogne migrantima koji trebaju pomoć. Usprkos svim nastojanjima e, i trudu e, Belgije, sve, e, oprostite, Bugarske, ona je svejedno na udaru stranih organizacija civilnog društva da ne čini dovoljno, da krši ljudska prava i dovode se u pitanju metode koje koristi granična policija Bugarske. Nezakoniti prelasci granica zemalja, dakle izvan uspostavljenih zakonitih graničnih prijelaza, nešto je što bi omogućilo E, pripadnicima islamističkih terorističkih organizacija da se infiltriraju u Europsku uniju. Upravo zato Bugarska će i dalje poduzimati stroge mjere koje dozvoljava europsko i nacionalno pravo kako bi kontrolirala priljev nezakonitih migranata. Želio bih također poslati apel svima onima koji kritiziraju zemlje koje brane vanjske granice Europske unije. Molim vas, molim vas, malo se upoznajte s uvjetima u kojima radi naša granična policija prije nego što krenete s optužbama. I nemojte e, samo govoriti o tražiteljima azila. E, Imajte na umu da se radi o tisućama migranata iz dana u dan i tek kad to učinite onda pišete izvješća. Hvala. Gospođa je otova dvije minute. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Ove godine 2015. pripremili smo čitav niz dokumenata. Neprestano se govori o strategiji upravljanja migracijskom krizom, ali zaboravljamo najvažniju stvar, a to je ljudsko naličje ove krize. Mnogobrojni sukobi i ratovi na neki način skreću našu pozornost sa obične ljudske priče. No, ni do čeg ovoga ne bi došlo da mjere koje su se već predlagale na početku ove godine uistinu jesu provedene u praksi. Određene države članice našle su se prepuštene same sebi. Počele su dizati zidove, postavljati um, žicu. E, Dublinski sustav je propao, više ne postoji, takozvani hot spotovi ne polučuju očekivane rezultate, kriteriji premještanja nisu jasni i nismo samo danas čuli tu novu ideju da se uspostavi novi način premještanja 80.000 sirijskih izbjeglica godišnje. Istovremeno, mnogi imigranti e, i izbjeglice e, ne žele živjeti na periferiji Europske unije, blizu vanjskih granica, oni odmah kreću prema zapadnoj i sjevernoj Europi. Sve to naravno dovodi do rasta animoziteta. I reći ću sada nešto onima koji neprestano prozivaju Bugarsku poruka koju danas možete poslati, najgora poruka jest upiranje prstom u ovu ili onu državu članicu. Svi se mi suočavamo s istim poteškoćama, svi smo u istoj situaciji i ne radi se o zloporabi ili neopravdanom korištenju sile kada trebate uzeti nečije oteske prsti ili obraditi zahtjev za traženje, azila odnosno za dobivanje azila. To su sve pravila koja su propisana e, zakonodavnim okvirom Europske unije. Bugarska to poštuje. Svake godine postoji izvješće o praćenju. To znate i sami. Dakle, govori se o tome na koji način se zemlje nose sa migracijskom krizom. Niti u jednom od tih izvješća nije bilo kritika na račun Bugarske. Ne do sada. Kada prozivamo države članice, kada ljude nazivamo ksenofobima, mrziteljima i slično, to je nešto što samo stvara negativnu atmosferu. Gospodin Džabaski, minuta. Uvaženi kolege, e, u samoj srži još jedne beskorisne rasprave poput ove su izvješća koja su puna laži i klevete. Kategorički odbijam sudjelovati u tome. Tako nešto mogu napisati samo ljudi koji nastupaju zlonamjerno ili nikada nisu vidjeli granicu ili uopće ne znaju gdje je granica između Bugarske i Turske. Ne radi se samo o bugarskoj granici, to je ujedno i vanjska granica Europske unije. Bugarska ima dužnost štititi tu granicu u interesu Bugara, ali isto tako i ostatka Europe. No, e, još mi nešto zapravo upada u oči tijekom ove rasprave. Sve veći broj kolega izgleda ne razumije o čemu se tu zapravo radi i neprestano nam govore stvari koje nemaju apsolutno nikakve veze sa stvarnim životom. E, zar se uzimanje otisaka prstiju naziva nasiljem? Tko to čini nema pojma o čemu govori. zapravo mi se čini da neki ljudi ovdje boluju od sindroma podvojene ličnosti. Oni koji žele štititi zakonite migrante, neka se uhvate u koštac sa stvarnim problemima. Hvala gospodine Džambaski, imamo plavi karton za vas, prihvaćate li ga? Hvala lijepa. Želim vas pitati, slažete li se da su ove pritužbe zapravo nametnute od strane e, pravnika i organizacija civilnog društva koji imaju koristi e, od e, migrantske situacije? Hvala vam na pitanju. Kao što imate prilike vidjeti, tu su kolege koji kritiziraju, eh, ali mi nismo spremni, nismo ne bojimo se odgovarati na pitanja. Postoje organizacije civilnog društva koje se povode za Angelom Merkel i nju ističu kao glavni vodič u ovoj situaciji. Hvala lijepa. E, gospođa Mlinar ima riječ. E, e, mene brine situacija u kojoj se nalazimo. E, dakle, nije kaznene djelo e, tražiti azil, međutim svejedno mi ih e, uhićujemo, što je u protivnosti sa konvencijom o temeljnim ljudskim pravima. Oduzimanje slobode i uhićenje u svrhu identifikacije, odnosno u svrhu uzimanja otisaka prstiju, E, ne smije biti automatska e, mjera koja se automatski e, primjenjuje moramo znati da se radi o ljudima kojima je potrebna naša pomoć i zaštita a E, međutim, pripadnici granične policije e, su vrlo često u moralnoj dilemi. Vrijeme je promijeniti naše prakse i e, početi se ponašati prema izbjeglicama kao ljudima koji imaju svoje dostojanstvo što oni zaslužuju. Evo, pročitat ću sada izvješće komisije o talijanskim e, sabirnim centrima e, koji bi trebali biti znači, zakonski okvir e, zapravo za korištenje sile i produženo i produžen, produženi pritvor. Dakle, jako je teško da kao pravnici iščitamo taj dokument i vidimo da zapravo nije u skladu sa našim načelima. Kada govorimo o tom nasilju koje se više raste spram izbjeglica u Bugarskoj, Rumunjskoj, Poljskoj, Francuskoj, Španjolskoj, u Italiji e, e, postoji također i provedba prisilnog vraćanja kada su suci potvrdili da e, se to ne smije raditi. Zaista je ozbiljno da su takve mjere, te koje se predstavljaju kao hitne i obvezne i nužne kako bismo sačuvali Schengen. I e, predsjednik Tusk predlaže 8000 pritvaranja tih izbjeglica kako bismo sačuvali Schengen. E, dakle, kada govorimo o provođenju sile, ne možemo niti reći da se to ne provodi u slučaju maloljetnika. Kada govorimo o poveljama i o ugovorima, oni imaju i tekako obvezujuće klauzule o zaštiti prava. E, je li to cijena Schengena? Ne, hvala. Ja se kao građanka odričem Schengena bez imalo dvoumljenja. Zahvaljujem. Sada dajem e, kolegici Žoli dvije jednu minutu. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče. Izgleda da se zapravo više nitko ne saželjeva nad sudbinom migranata možemo čuti temeljem izjava da dolazi do populističkih ideja koje se javljaju posvuda i čujemo ih i previše u Europi. Ne znam što me više šokira. Šokira li me to što gospodin Tusk izjavljuje da postoji mogućnost zadržavanja migranata zbog sigurnosnih razloga na razdoblje od 18 mjeseci ili to što zapravo je zahtjev od kluba zastupnika zelenih da se on javno ispriča i da objasni što je po time mislio zapravo bio odbijen. Mislim da je izuzetno važno sve pokušati. Mislim da ne možemo slati više ovu neodgovornu poruku europskim građanima. Izgleda kao da se stalo na kraj humanosti i solidarnosti međunarodnim pravima. Sada se govori o sigurnosti, granicama i ratu. Još jednom kriminaliziramo migraciju i ljudska prava koja su međutim priznata u okviru zaštite međunarodnih prava. To je Europa 2015. I danas vam kažem, treba će ići korak dalje, korak dalje od dobrih želja i treba vratiti Europu u, pravom, u pravi smjer. Hvala, uvaženi kolega Winberg. Ko, kolegica Winberg, minutu. Hvala, predsjedniče. Evo očito je da u ovom slučaju moramo biti svjesni da mnogi od onih koji upravljaju u Europi e, zapravo da oni koji dolaze u Europu i traže azil istina je da nemaju to pravo. Oni nemaju pravo e, ostati u Europi ali je činjenica da moramo pokušati na neki način uzeti im otiske prstiju, identificirati ih kako ne bismo narušili to pravo na traženje azila. Zato mnogi ljudi pokušavaju na ilegalan način ući u Europu moramo odbaciti te osobe, moramo ih e, vratiti, moramo odbiti njihove zahtjeve ako ne, ne zadovoljavaju uvjete. Mora se poštivati sve one odredbe koje su vezane uz davanje azila. Mnogi iskorištavaju taj postojeći sustav i zato Postoji jako puno e, kriminalaca, zločinaca koji iskorištavaju ovakvu e, situaciju. Mi se moramo upravo boriti protiv takve situacije. A sada na jednu minutu izvolite kolegica Atkinson. Hvala gospodine e, predsjedatelju. Ja bih međutim željela vidjeti više slučajeva pritvora, posebice u Kaleu. Vrlo često iz dana u dan možemo naići na migrante, nezakonite migrante koji imaju terorističku prošlost, kao što je slučaj s napadačem u Parizu. Čujemo strašne priče o vozačima kamiona iz Britanije kojima se prijeti pištoljima ili hladnim oružjem. Njihovi životi e, su izloženi prijetnji Možemo vidjeti također i e, slike koje pokazuju da se migrante u Kaleu ne provjerava. Nitko ne zna što oni zapravo rade u toj džungli u Kaleu. Što će se učiniti protiv tih kriminalaca kako bi se zaštitila sigurnost naših građana? Želite li zaista riskirati živote vozača kamiona prije nego što se poduzmu odgovarajuće mjere? Ako policijske snage nisu u stanju kontrolirati situaciju, neka na scenu stupi vojska kako bi osigurala sigurnost u Kaleu. Ako je nacionalni front, odnosno da je dobio e, izbore u e, Norpad Kaleu prošli tjedan, situacija bi bila mnogo bolje. Kriminalce treba uhititi, pritvoriti, i deportirati prije nego što bude prekasno. Eh, Hvala lijepa. Gospodine eh, povjereniče, gospodine predsjedatelju, uvaženi kolege. Želim vam eh, svima zahvaliti što se otvorila rasprava o ovoj temi i želim vam zahvaliti na ovoj zanimljivoj raspravi. Mislim da je ona odraz onoga što se događa u našim društvima. Ne slažemo se svi, niti vidimo situaciju na isti način. Ne postoji jedna jedinstvena istina koja ima podršku svih. Cijela stvar ovisi o gledištu s kojeg promatramo situaciju. Međutim, prije nego što krenemo s kritikama na račun bilo koga, mislim da moramo priznati da smo pogriješili, da smo svi mi pogriješili. Zaobilazili smo pravila na ovaj ili onaj način i tek nakon što to priznamo, mislim da zapravo možemo krenuti e, u rješavanje migracijske krize. Govorimo o strašnoj situaciji tražitelja azila koji čekaju na našim vanjskim granicama ili čak unutar Europske unije. Njihova situacija je vrlo teška, ali zašto je tome tako? tko su ti ljudi, na koji način se oni ponašaju. E, podvrgavaju li se svim pravilima i u svakoj situaciji mogao bih nadugo i naširoko govoriti o iskustvima iz izbjegličkih kampova iz granica mnogo smo toga čuli o toj situaciji uvijek postoje ljudi koji će pokušati na neki način zaobići poštovanje pravila koji ne žele odraditi postupak kako treba. Svaki pritvor naravno treba biti predmetom rasprave i mislim da moramo uzeti u obzir e, situaciju i sagledati je iz svih perspektiva. Želim apelirati na vas da ne kritizirate situaciju, barem da kritike ne budu sve čime se bavite. Pokušajmo situaciju sagledati pozitivno u korist ljudi koji trebaju našu pomoć. Hvala gospodin Zani, dvije minute. Izvolite Tibore. Hvala lijepa, dame i gospodo. U ovome domu, ne samo ovdje, nego i općenito gledano, u medijima, i u Europskom parlamentu. Vodi se pravovremena rasprava, rekao bih. Međutim, europska javna rasprava mnogo je složenija i značajnija, a isto tako i teža od ove koju vodimo ovdje. Pogledamo li članke u glavnim medijima, možemo vidjeti da postoje raznorodna stajališta vezano u situaciju ovaj strašni diskurs koji čujemo od strane određenih vlada, primjerice mađarske vlade, nešto je što može zazvučati jako neobično nekim ljudima. ali te vlade su među ostalim iskoristile i novac Europske unije e, da bi nastavile sa svojom propagandom i to na javnom radiju i televiziji i e, koriste taj novac da bi sijale strah da govore e, o tome da treba e, organizirati samoobranu jer postoji strašna prijetnja. Dakle, e, moramo objediniti pravila i boriti se protiv svih oblika te propagande. Također želim spomenuti nešto vezano uz PNR nemoguće je podvrgavati europske građane svim mogućim sigurnosnim analizama i poštovanju pravila posebice u situaciji gdje stotine tisuća ljudi zapravo mogu prijeći granicu bez ikakve kontrole imali smo prilike vidjeti da ljudi dolaze u europsku uniju a izlaze iz nje bez ikakve kontrole dakle zapravo treba postojati isti set pravila za sve minuta. Sljedeći govornik gospodin Halahon. Hvala gospodine predsjedatelju. Jedna važna manjkavost u našoj imigracijskoj politici je to da je Europa zapravo u nemogućnosti vratiti one čiji je zahtjev za azil odbijen. Sasvim je jasno da ta činjenica ohrabruje, potiče da se sustav azila koristi u svrhu ekonomske migracije. U većini slučajeva E, tražitelji azila čekaju na odluku u otvorenim objektima. Kada saznaju da je njihov zahtjev odbijen, vrlo često nestaju, ostaju u šengenskom prostoru i zapravo postaju nezakonitim migrantima. Ponekad također jednostavno nestanu iz prihvatnih centara čak i prije same registracije prije nego što su im uzeti otisci prstiju. Sve to potkopava vjerodostojnost sustava azila. Bila bi dobra ideja da se uvijek pritvori tražitelja azila tako dugo dok se njihov predmet razmatra. Ako je to protiv postojećih e, pravila Europske unije, onda to pravo Europske unije treba mijenjati. Hvala. Sí, gracias, presidente. Los padres de Jesús de Nazaret escaparon a Egipto huyendo de la persecución de los inocentes si hubiera dependido de la señora bizzotto de binder o de atkinson jesús de nazaret no habría nacido ni tan siquiera en un establo les habrían deportado y maría habría. Isus iz Nazareta bi eh, eh, bio deportiran da se eh, našao u ovoj situaciji i vjerojatno bi to dijete bilo umrlo. Dakle, ja vam govorim ako ne mislite da se kreše temeljna ljudska prava kada ljudi e, bježe od rata? Trebamo e, e, vidjeti kakva je situacija. Ja ne želim biti sučnitnik ove situacije. Sada gospođa Anderson na minutu i po dajte mi srce kako bih e, mogao slobodno disati. To piše na pipu slobode. A što treba pisati u Lamp Meduzi? pripremite se da budete deportirani. Tvrđava Evropa želi da prisilno registrira tražitelje Zahila da izvrda Dublinsku uredbu. Evropska unija je suučesnica prilikom teškog kršenja ljudskih prava. I jučer je Amnesty International objavio izvješće u kojem kaže da je Turska nezakonito pritvorila i izbjeglice koja ih hoće slati u ratne zone. Mađarska niti Bugarska nisu ništa bolje. A ljudi, to su ljudi koji su poput vas i mene, koji zajedno s djecom bježe od sukoba na Bliskom i Srednjem istoku. To su sukobi gdje ih još bombardiraju e, avioni država članica. Od 1892. godine gdje po, na Ellis Islandu su ljudi bez ikakvih modernih tehnologija i kompjutora e, mogli uredno ulaziti u Sjedinjene američke države države. Irad Berg je govorio da je najgore kada dobar čovjek ne čini ništa. Hvala lijepo. Zaista vas molim da poštujete dodijeljeno vam vrijeme. Rado dam sekundu ili će dulje. Međutim, zaista nemamo dovoljno vremena. A sada na jednu minutu gospođa Avela ima riječ. Hvala. Predsjednik Europskog vijeća mora olakšati da se E, nađu zajednička rješenja među državama članicama. Mora se također zalagati za zajedničke europske vrijednosti, a ne da to bude instrument za provođenje nacionalnih politika. Prijedlog da se ljude zatvori na 18 mjeseci je protivan europskim zakonima i međunarodnom pravcu, pravu. I E, zaista, to je vrlo štetno. Trebamo imati zajedničke migracijske politike i politike azila. Umjesto svega ovoga moramo naći stvarno rješenja za borbu protiv humanitarne krize u kojoj se nalazi svijet. Hvala. A sada na jednu minutu riječ ima zastupnik Baji. Deset dana nakon atentata 13. studenog dva odbora Europskog parlamenta e, uložili su prijedlog da se lakše registriraju tužbe e, tražitelja azila. A drugog prosinca ovdje usvojen je tekst kojim se potiče ilegalne ulazak u Europsku uniju jer tu se traži da međusobno se imigranti tuže a što je još gore mnogi zapravo isto u tome vide posao da mogu organizirati takve tužbe vi ste ovdje da štitite one koji su vas izabrali, a vi stalno pokušavate više štititi druge, a ne naše. Vi tu ispijete šimpanjac, a za to vrijeme upravo su naši evropljani ti koji pate. Kada prije ili kasnije morat ćete platiti za to. Gospođo Kinić ima riječ. Hvala predsjedniče. Oprostite, samo na trenutak. publika je dobro došla u ovoj vječnici, ali u ovoj vječnici ne smijete raditi ništa drugo jer je zaista nije u redu da ovako reagirate. Molim da službe koje rade eh, u publici interveniraju. Gospođa Kinići. Migracijski tijekovi koji su naročito došli u neke države članice zapravo se karakterizirao na različitim frontovima i među različitim mehanizmima za prihvat treba svakako kontrola se obavljati tako što se poštuju prava i to u najkraćem mogućem vremenu moramo se boriti protiv trgovanja ljudima i krijumčara ljudima i moraju se primjenjivati odgovarajući zakoni. Sve kontrole moraju se izvoditi uz puno poštovanje e, ljudskog dostojanstva. I isto tako ne smije se ljude zadržavati dulje nego što je predviđeno i treba im dati sve vrste pomoći uključujući i pravnu pomoć. Ovdje e, moramo paziti da se ne nađemo u kršenju petog članka Europske konvencije o temeljnim ljudskim pravima. O tome se, e, takvim se ponašanju može privjeći samo u krajnjim situacijama. moramo ovdje uključiti i europskog ombudsmena. Nove pogranične i obalne straže u Europi morali bi također imati i ured e, za ljudska prava i tako da mogu od prvog trenutka pomoći najranjivijim kategorijama, uključujući i nepraćene maloljetnike. Hvala. Hvala, gospođo Kinići, a sada gospodin Enker na jednu minutu. Ja sam već e, čitav niz godina člana Amnesty International i ovdje je rečeno mnogo toga važnog o pravima izbjeglicama. Želio bih dodati da je sramota kako se na izbjeglice napadaju u moje zemlji ili se izbjeglički domovi pale, no moramo govoriti i o vezima tih istih izbjeglica. Izbjeglice koje pred granicama Europske unije uništavaju svoje osobne dokumente ili koji iza granice daju lažne napomene o svojem identitetu i žele e, nastaviti svoje konfesionalne i druge borbe nasilno u Europi, e te izbjeglice će biti poslani kućama. A oni koji ostanu, integracija nije samo obveza europejaca, već i obveza samih izbjeglica. I to je poruka koju ovaj parlament mora prenijeti. Hvala. Enkel Enkel. Gospodine Enkel, kolega Bonano vam želi postaviti pitanje. Izvolite gospodine Bonano. Hvala vam kolega. Vi ste e, puno veći demokrata od kolegice koja je malo prije govorila. Želim vas pitati i ja se e, slažem što je rekao gospodin Kanci. E, biste li svi složili da se u Europi napravi Guantanamo? Ja kao član Amnesty Internationala uvijek sam se zalagao za to da zatvor u Guantanamu bude zatvoren, pa mogu samo reći ne. minuto, Na jednu minutu gospodin Krizoganos. U posljednjih nekoliko tjedana došlo je e, do sve većeg broja tužbi e, međunarodnih e, tijela koje štite ljudska prava. Te tužbe bile su zbog načina na kojima se policija ponaša prema izbjeglicama u zemlja jugoistoka Europe, u Turskoj. Treba dakle štititi ljudska prava i isto tako treba osuditi sve one koji krše ljudska prava bez obzira tko bili ti počinjenitelji. Izbjeglice nisu kriminalci, napustili su domovinu jer su se bojali progona ili tražili bolji život. Mi štitimo naše vanjske granice, što je važno kako bismo spriječili e, aktivnosti kriminalaca, moramo istovremeno štititi ljudska prava. Isto tako, Europska unija zaista mora inzistirati i učiniti sve što može da se u njezinu susjedstvu e, situacija smiri i da ljudi više ne bi postali postajali e, izbjeglice. Izvolite. Htjela bih e, nešto reći. Ono što je rekao gospodin Tusk bila je sramota za Europsku uniju. Postoje problemi zbog već postojećih e, broja, postojećeg broja nezaposlenih u Europskoj uniji. Zbog taj teže primati izbjeglice. A postoje i strani borci, nemojte zaboraviti da su oni vrlo često europljani. A mjere štednje i takve politike jednostavno samo čine četvrti poput Molenbeka i još kompliciranijima. Nedavno je načinjen pokušaj da se poboljša situacija s prihvatnim centrima kako bi se registracija tražitelja azila ubrzala. Izbjeglice zaista e, moramo primiti, to je naša moralna obveza, a ljudi imaju zaista teške probleme i zato žele doći u naše društvo. Prema njima se treba ponašati ispravno i humatno. Moramo sve učiniti kako bi se ljudi, bez obzira odakle dolaze u Europsku uniju, e, da se prema njima pristojno ponaša. Neki e, zbog e, nepravilnog ponašanja u Europi prema izbjeglicama samo više profitiraju oni koji krijumčare ljudima. Nije moguće provjeriti svaki kvadratni metar europske granice, niti svaki metar granice na moru i naših obala. Moramo učiniti nešto kako bismo riješili izbjegličku krizu, ali za sada niti pomažemo izbjeglicama, niti su naši građani sigurniji. Moramo učiniti nešto kako bismo spriječili da dođe do terorističkih napada, a pomoći isto tako moramo pomoći e, tim e, ljudima. Hvala. Poštovani kolege, ako govorimo o pravu, e, i, a mislite istovremeno na anarhiju, vi čini mi se gubite osjećaj za realnost. Ja bih želio predstavnike komisije vijeća pitati kako e, se zamišljate mehanizam primještanja bez ikakve primjene sile. Kako ćete uzeti otiske prstiju? Premještanje ne može, e, se ne može dogoditi bez toga, bez jednog i drugog. E, izbjeglice se zadržavaju u zemljama u kojima nisu željeli živjeti. Kao što svi znamo, oni ne žele živjeti u Poljskoj ili Litvi, već u Švedskoj i Njemačkoj. Hvala. Hvala, a sada gospođa Zuber na jednu minutu. Ova politika azila zaista je sramotna, kao i ponašanje prema migrantima, općenito govoreći. E, ne bi se smjelo tim registracijama e, e, pokušavati vidjeti kakva je situacija. Radi se o ljudima koji mogu biti predmet zlostavljanja. A u nekim zemljama su rekli tražitelji azila da su na njih pustili pse. Ali Turska je Sirice silom tjerala prema zonama, ratnim zonama. Isto tako moramo reći da su da je turska obalna straža e, loše postupila prema čamcima. E, ne znam tko je za to odgovoran, ali su tražili da se maknu motori sa čamaca. Hvala. Moram nešto reći ovdje. Nitko nije ilegalan. Kada raspravljamo o politikama zila u Europskoj uniji, moramo e, reći da izjava da moramo ojačati granice i e, mi ovdje govorimo o broju ljudi koji bježe i zbog toga Zbog tog broja ljudi zaboravljamo ljudsko dostojanstvo, na njega uvijek moramo misliti. Naša je odgovornost da predvodimo, a ne da se prepustimo emocijama. Vrlo je važno na koji se način e, ponaša prema ljudima, naročito u pograničnim područjima. svaka je država odgovorna da kada ljudi prelaze granice da zaštite ljudska prava svih oni koji su na njezinu teritoriju. Ne može se ljude lišiti slobode bez dobrih razloga. Ilegalno je eh, te ljude eh, tretirati kao kriminalce i koristiti nasilje ilegalno je ne poštivati ljudska prava. Moramo paziti da sve države zaista poštuju zakone. Moramo nadgledati zemlje i moramo eh, nadgledati rad europskih pograničnih službi. Prioritet moraju biti ljudska prava koje će oni poštivati u svom radu i na taj način širiti dobre prakse na tom polju moramo tretirati ljude koji bježe kao ljude. U protivnom ćemo uskoro izgubiti naše ljudsko dostojanstvo. Hvala. 2015. godine obilježavamo 20. godišnicu deklaracije o ljudskim pravima. A što se događa? Rat, izbjeglice, izbjeglice koje policajci tuku, takozvani prihvatni centri ili hotspotovi, pa to je sramotno za države članice. Ovdje pokazujemo da smo ušli u mračno doba za Europu. Europski građani ne žele vidjeti nešto takvo. Konvencija se svakoga dana krši, a Možemo se pitati kako će izgledati sadašnjost i budućnost Europe radi ovakvih donesenih odluka. Ta će budućnost eh, biti manje dobra. Hoće li Frontex provjeravati eh, tko eh, može dobiti azil? Hoćemo li dopuštati da u Europi policija maltretira izbjeglice?

prema Skopju, ljudi su išli preko otoka Mitilini i to je na to je mjesto gdje je izbio veliki broj incidenata s izbjeglicama. Mnogi su uložili ogromne napore kako bi pokazali gostoprimstvo dolazećim izbjeglicama, no broj izbjeglica višestruko se povećao čim je gospođa Merkel pozvala ljude da dođu u Njemačku. Sada imamo preko 160 tisuća izbjeglica u Grčkoj, a ukupno samo stotine njih su podnijeli zahtjev da se smjeste u Grčku, a 20 njih se smjestilo e, je odobren zahtjev. Hvala. Gospođo Morva, imate riječ. E, ja e, poznajem e, jednu izvrsnu paralelu koju je jedan moj kolega na jednoj konferenciji u Mađarskoj spomenuo. Rekao je da trebamo zamisliti jedno bogato poduzeće i to poduzeće je smješteno u jednoj luksuznoj palači i poziva jednu veliku inozemnu izaslanstvo koje dođe i naravno u toj vili je portir na vratima vikendom i kada portir telefonira tada um, vlasnici poduzeća, poduzeća kažu nema problema, primite goste u svoj stan i pobrinite se da dobro provedu svoje vrijeme. Evo, upravo se to dogodilo i sa zemljom, našom zemljom gdje je prosječna zarada 200-300 eura. A vi na, eh, na čelu sa vašom šeficom, gospođom Merkel, ste pozvali mnogo milijuna izbjeglica i sad odjednom želite da zemlje koje su u prilično lošoj situaciji eh, ih prime. Hvala. Zastupnica Tomaš, imate riječ na jednu minutu, izvolite.

Hvala lijepa. Ono što smo čuli o situaciji tražitelja azila i korištenje sile prilikom registracije zaista zabrinjava. Čula sam o takvoj jednoj deportaciji u Italiji prošlog tjedna. Ljudi koji pristižu ne dobivaju obavijeste o pravima, uključujući i o traženju azila. Oni su diskriminirani s obzirom na to e, e, koje državljanstvo imaju na ilegalne i zakonske imigrante a može ih se zadržati u pritvoru do godinu dana. Među njima tu su i maloljetnici kojima uopće nije mjesto e, u takvim centrima, a osim toga e, stopa pogreške prilikom registracija je ogromna trebalo bi ljudima prilikom registracije dati mogućnost da imaju budućnost. I zaista moramo riješiti probleme vezane za Dublinsku uredbu. Hvala lijepa. Ovim završavamo spontano javljanje za riječ. Riječ sada ima povjerenik Stiglianides. Izvolite povjereniče. Hvala predsjedavajući, dragi kolege. Najviša hvala na ovoj doista raspravi konstruktivnoj i produktivnoj. Znate da je moj dragi kolega Varmopulos koji je zadužen za ovu temu u svojoj uvodnom izlaganju već pokrio sve aspekte ovog jako složnog pitanja. Biću kratak. Komisija poduzima mjere da se postara da se ispoštuje potpuna projba zakonodavstva u polju azila. Pravo na azil je jedno od temeljnih prava, a to naravno znači da treba poštovati sve vidove zakonodavstva o azilu, Tijekom prošlog semestra komisija je tražila mišljenje, dobili smo 42 upravna dopisa u oblasti prava zila koji se tiču provedbe Eurodok uredbe i provedbe i sukladnosti sa rikast postupkom azila i direktivom o azilu. Želim ovo naglasiti. Pravo na azil je od ključnog značaja, a to znači da treba poštovati sve vidove zakonodavstva o azilu komisija je u potpunosti predana i želi se osigurati da će države članice poštovati ljudska prava i dostojanstvo kada se zahtjeva zašta od Europske unije. Hvala, ministar eh, Smith ima riječ u ime vijeća. Izvolite. Hvala predsjedavajući, dame i gospodo zastupnici, povredniče. Ja se neću ovdje postaviti kao tumač riječi predsjednika Europskog vijeća, no u dopisu koji je poslao za sutrašnji sastanak Europskog vijeća, sad ću ga citirati na engleskom jeziku, dakle zaštita vanjskih, naših vanjskih granica nema za cilj da zaplaši one koji bježe od ratova ili progona. Europa je zajednica slobode i uvijek će pružiti zaštitu onima koji su u opasnosti. Dakle, kao što su to uradili povjernici, ja, sam, ja se želim pozvati na pravo o, o za, o zadržavanju i to ne može biti nikako pravilo. Ako postoji neka situacija gdje su europska ili međunarodna prava e, neispoštovana, onda treba pokrenuti određene mjere jer ljudsko dostojanstvo i ljudska prava ne mogu nekažnjeno biti narušena. A s obzirom da smo evo sad u kriznom situaciji, bilo bi korisno ponovno pročitati neke od naših temeljnih tekstova, one tekstove koji čine Europsku uniju takom kakva jeste. Jedan od tih tekstova jest povelja temeljnih ljudskih prava. Članak prvi, prvi članak te povelje, što on kaže? Kaže da ljudsko dostojanstvo nepovredivo mora biti poštovano i zaštićeno. Što kaže članak 18. Pravo na azil je zajamčeno u okviru poštovanja konvencije iz Ženeve i tako dalje. Eto, to su naše smjernice, naše vodlje i naravno da svi moraju poštovati naše, naša prava, pa i oni koji traže azil. Hvala. Hvala. E...